to je izjava Vijeća i Komisije po, pitanje, po pitanju hitne pomoći za izbjeglice i migrante koji se nalaze u teškim e, uvjetima zbog klimatskih ekstremnih e, uvjeta u cijelim e, u europskim izbjegličkim kampovima. Gospodin Borg, imate riječ. Hvala lijepa. Uvažene zastupnice i zastupnici, e, Vaša zabrinutost za sudbinu tisuća migranata koji su suočeni sa teškim vremenskim uvjetima u europskim kampovima e, dolazi u pravi trenutak. Više od 50 tisuća migranata trenutačno se nalazi na grčkim otocima. E, takozvani hotspotovi su e, prenapučeni, a uvjeti e, ondje su iznimno teški zbog teških zimskih uvjeta. UNHCR kaže da ima nekih 7000 migranata koji su zaglavili u Srbiji, a neki među njima spavaju u e, nezamislivim uvjetima u centru Beograda. Ne možemo promijeniti zimske uvjete, ali naravno na raspolaganju imamo resurse i instrumente pomoću kojih možemo ublažiti e, teške posljedice ovih e, iznimno nepovoljnih vremenskih uvjeta. E, jako je važno iskoristiti mogućnosti e, izvanrednog fonda kako bismo ublažili ovu tešku situaciju i pružili potporu e, zemljama koje su najizloženije. Prijeći ću na teški. Svjesni smo toga da su nadležna grčka tijela poslala brod na Lesbos kako bi pružili potporu migrantima e, koji su izloženi iznimno teškim vremenskim uvjetima. Naše predsjedništvo pomno prati razvoj događaja i Istodobno smo u kontaktu sa svim e, nadležnim europskim tijelima i agencijama. E, odlučni smo poduzeti sve što je moguće kako bismo poboljšali situaciju u kojoj se nalaze izbjeglice i kako bismo ublažili teške posljedice. Obveze koje su preuzete što se tiče osiguranja e, prihvatilišta e, trebaju se provesti u djelo što je prije moguće. Niti jedna zemlja sama ne može riješiti problem i kontrolirati situaciju. E, aktivnosti e, trebaju provoditi i trebaju biti uključene ne samo e, zemlje na vanjskim granicama, nego je bitna suradnja svih država članica. Moramo raditi na tome da ne dođe ponovno do ove situacije i to na način e, što ćemo djelovati jedinstveno i usvojiti dugoročne planove. Jedan od naših prioriteta za ovih pola godine odnosi se i na poticanje cijelog niza mjera oko kojih smo se već složili. Isto tako, naš je cilj osigurati e, da otvorena pitanja budu na našem e, dnevnom redu i programu rada E, kao e, što je o tome govorio e, Joseph Muscat. Kao što znate, Malta predsjedava Europskom unijom, a građani Europske unije čekaju da vide što ćemo poduzeti. Poštovane dame i gospodo, iznimno je važno ublažiti posljedice ove krize. Možemo konstatirati određeni napredak, međutim, on nije dovoljno brz. Do 11. siječnja e, premješteno je u Grčkoj samo nekih 8000 ljudi. E, potrebno je ubrzati ovaj proces. Na taj način pomoći ćemo Grčkoj, a to će onda imati ogroman pozitivni utjecaj na živote izbjeglica. E, zahtjevi za premještanjem trebaju se brzo rješavati i u to trebaju biti uključene agencije Frontex, EASO, a iznimno je važna i potpora državama članicama koje e, su u prvom redu suočene s ovom krizom. To je iznimno važno kako bismo ubrzali sam proces premještanja izbjeglica. E, dugoročna stabilnost e, s obzirom na istočni koridor e, i središnju mediteransku rutu zahtijevaju suradnju između Turske i Europske unije. Potrebno je provesti u dijelo preuzete obveze i raditi isto tako na povratku izbjeglica u Tursku. Trebamo unaprijediti suradnju i što se tiče zemalja na zapadnoj balkanskoj ruti. U tom kontekstu iznimno su važni zakonodavni prijedlozi koji se odnose na reformu e, sustava azila i aktivnosti easo Mi ćemo e, nastaviti ondje gdje je stalo nizozemsko i slovačko predsjedništvo i dalje ćemo raditi na snaženju naše suradnje e, kako bi opterećenje u ovom segmentu bilo ravnomjernije raspodijeljeno. Uvažene zastupnice i zastupnici, iznimno je važno imati održivu politiku što se tiče imigracija i azila. E, to uključuje i e, veću razinu kontrole na vanjskim granicama. Moramo se isto tako e, nositi sa izvanrednim situacijama s kojima smo suočeni i danas kako bismo spasili živote i uspostavili pravičan sustav. Vaša potpora je iznimno važna. Uvjeren sam da će vam gospodin povjerenik dati dodatne informacije o ovoj temi. Hvala. A sada predam riječ e, povjereniku e, Silijandesu. Poštovana gospođo predsjednice, poštovane kolegice i kolege, poštovani gospodine ministre. Zahvaljujem na tome što ste ovu aktualnu temu stavili na dnevni red. E, migranti su u Europi suočeni sa iznimno žestokim zimskim uvjetima od Egejskih otoka sve do sjevera Europe. U nekim dijelovima Europe ovakvi vremenski uvjeti nisu bili za očekivati. Vidjeli smo slike u novinama i prikaze situacija u raznim izbjegličkim kampovima i moram jasno reći da ne smijemo dopustiti da se ljudi danas nalaze u takvoj situaciji. Moramo djelovati danas, ne sljedeći tjedan, ne sutra. Moramo pružiti potporu nadležnim tijelima kako bi odgovarajuće reagirali i poduzeli potrebne mjere e, i osigurali odgovarajuće uvjete u kampovima E, kako bi se e, mogla adekvatno podnijeti e, zima i ove niske temperature. Na grčkim otocima situacija je iznimno teška i tu istražujemo razno razne rješenja kako bismo pružili potporu lokalnim tijelima u ovim izvanrednim okolnostima. Povjerenik Avramopoulos bio je na Lesbosu danas kako bi procijenio situaciju na licu mjesta, kako bi ondje vodio razgovore i pronašao e, trenutačna rješenja. E, drago nam je što su grčke vlasti promptno reagirale na tešku situaciju na otocima E, ponajprije rade na tome kako bi najugroženije skupine premjestili u odgovarajuće pripremljene kampove koji su prikladni za zimske uvjete. Osim toga, rade na tome kako bi se osigurao povratak izbjeglica u Tursku i kako bismo se vratili na onu redovnu situaciju. Osim toga, Grčka je angažirala i e, mornarički brod kako bi pružili pomoć e, izbjeglicama posebice na Lesbosu tijekom ovih e, e, vrlo teških zimskih uvjeta. Što se tiče srednjoročnog razdoblja razgovaramo s grčkim tijelima o mogućnostima izgradnje kampova i odgovarajućih objekata na otocima. Isto tako razgovaramo o mogućnostima za poboljšanje postojeće infrastrukture. E, kao što je e, moj kolega Dimitrija Varomopoulos danas rekao na Lesbosu, takvo rješenje može funkcionirati samo uz pomoć i potporu lokalnih tijela. A naravno i uz pomoć e, lokalnog stanovništva na tom otoku koje je pokazalo e, ogromnu velikodušnost i spremnost e, da pruži potporu stotinama i tisućama izbjeglica u zadnjih nekoliko godina. Mi smo na raspolaganju kako bismo osigurali potrebna sredstva za dodatne smještajne objekte i o tome smo izvijestili nacionalna i lokalna tijela. To smo učinili na samom kopnu u partnerstvu sa UNHCR-om i e, drugim humanitarnim organizacijama, odnosno humanitarnim partnerima. Europska unija i e, međunarodne humanitarne organizacije i nevladine udruge također djeluju e, na terenu i pružaju pomoć E, izbjeglicama i migrantima e, podijeljeni su odgovarajući e, podijeljena je odgovarajuća oprema koja im može pomoći tijekom ovih zimskih uvjeta u objektima koji su pripremljeni to naravno nije dugoročno rješenje međutim ove izvanredne okolnosti zahtijevaju izvanredna rješenja E, mi pomno pratimo situaciju na otoku i poduzimamo sve što je potrebno kako bismo pružili potporu nadležnim grčkim tijelima e, sve dok to bude potrebno. Što se tiče situacije na kopnu, e, ona je potpuno drugačija. Priprema za zimske uvjete je nešto što je pod kontrolom. 31 lokacija već je pripremljena za zimske uvjete. Eh, uz pomoć eh, instrumenta za eh, hitnu potporu. To je nešto što je u mojoj nadležnosti što se tiče izvanredne potpore i tu bih zahvalio i na vašoj potpori, zahvaljujući kojoj je uspostavljen ovaj izvanredni instrument. 200 milijuna eura prošle godine je dodijeljeno samo na humanitarnom području. 25% ovog iznosa, više od 50 milijuna eura, osigurano je za partnere eh, odnosno humanitarne organizacije koje rade na pripremi objekata za zimske uvjete, posebice u Grčkoj eh, na kopnu, a rade i na tome da poboljšaju postojeće smještajne objekte i da E, unaprijede sanitarne uvjete, e, osiguraju grijanje e, i druge potrebne preduvjete. To je nešto što dolazi povrh prvobitno osiguranih sredstava jer od samog početka imali smo 352 milijuna eura izvanredne pomoći iz sredstava za unutarnju Uh, unutarnje poslove, to je osigurano za Grčku i to ili izravno nacionalnim tijelima ili preko europskih agencija i drugih organizacija koje pružaju potporu onima koji su na licu mjesta u Grčkoj, a kako bi se uh, poboljšali uvjeti za prihvate izbjeglica i na kopnu i na otocima. Ova izvanredna sredstva su dodatna sredstva u odnosu na nekih 500 milijuna eura koji su već na raspolaganju Grčkoj u sklopu nacionalnih programa za razdoblje od 2014. do 2020. Dopustite da vas podsjetim da je Europska unija ukupno stavila na raspolaganje e, više od milijardu eura Grčkoj je u sklopu fondova za unutarnje poslove unutar ovog izvanrednog instrumenta. Grčka je dakle najveći korisnik europskih fondova. Sada bih rekao nekoliko riječi o Srbiji i bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji. E, komisija koristi sve instrumente koji su na raspolaganju kako bi pružila pomoć za e, prevladavanje izbjegličke krize. Ove dvije zemlje su zemlje koje imaju status e, kandidatkinja i e, tu također pružamo potporu. Svjesni smo ogromnih poteškoća koje uzrokuju zimski uvjeti i e, snijeg u Srbiji. U kontaktu sam s nadležnim tijelima u Srbiji kako bismo procijenili situaciju na terenu Ponovno dolazi do izražaja opipljiva europska solidarnost. Radi se na proširenju smještajnih kapaciteta kako bi se osigurali odgovarajući e, uvjeti s obzirom na zimske temperature. E, više od 43 milijuna eura dodijeljeno je Srbiji od e, listopada 2015. i u sklopu humanitarne pomoći i u sklopu predpristupne pomoći. U tom kontekstu Europska unija je najveći donator. 90 milijuna humanitarne pomoći usmjereno je na poboljšanje e, prihvatne infrastrukture i pripreme za zimske uvjete 24 milijuna eura financira se kroz predpristupni instrument i na taj način pomažemo Srbiji eh, da prihvate izbjeglice i imigrante. Istodobno eh, se radi na eh, povećanju sposobnosti za suradnju s partnerima. Ukupno preko 180 milijuna eura je stavljeno na raspolaganje Srbiji u ovom području od 2007. godine. Naravno, potrebno je učiniti još puno više kako bi se osigurali adekvatni uvjeti za prihvat migranata i kako bi se e, povećali prihvatni kapaciteti. Mi smo spremni dalje pružati pomoć kontinuirano razgovaramo s nadležnim srpskim tijelima kako bi se situacija na terenu poboljšala. U bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji ima oko 200 e, izbjeglica u ovom trenutku. 19 e, milijuna eura je iznos koji je Europska unija osigurala E, za bivšu Jugoslavensku republiku Makedoniju za e, prevladavanje izbjegličke krize. Osim toga, 50 milijuna eura je osigurano od 2007. godine za ovu zemlju e, za unapređenje upravljanja granicama i za politiku azila. Pratit ćemo dalje razvoj događaja i reagirati sukladno tome. Ovo bi bio kratki prikaz situacije u Grčkoj, Srbiji, bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji što se tiče izbjegličke krize. Moram reći da nismo ponosni. Situacija je vrlo bolna Europska unija izdvojila je značajna sredstva, međutim postoje određene nedostaci na terenu zbog kojih ova sredstva nisu iskorištena na najbolji mogući način u svjetlu ove doista nezapamćene situacije. Hvala vam lijepa na pozornosti. Zahvaljujem. Sada ćemo započeti raspravu sa zastupnikom Dijasom Temerom u ime Pučana. Dvije minute, izvolite. Zahvaljujem. Kada govorimo o povratku povjerenja u e, ovaj dom, činjenica je da sada se Europa nalazi u e, jednom od najgorih hladnih valova u posljednjih nekoliko godina koji pogađaju na tisuće e, osoba koje traže sklonište, posebice na balkanskim granicama i na Egejskom moru. I vrlo i takav hladni val pogađa najteže moguće, najranjivije skupine, a to su djeca i starci. E, nužno su im potrebni kako hrana, tako i odjeća. E, sve im je nužno potrebno i svega je nedovoljno u tim izbjegličkim kampovima u kojima se nalazi 120 e, tisuća osoba. Ja sam bio na terenu i bio sam na dva mjesta i vidio sam zapravo kakva, kakva su zapravo ta prevara, ti kontejneri koji su hladnjaci u zimi, a kao staklenici u ljeti. Gospodine povjereniče, e, smatramo da je u redu to što ste rekli i da je točno da se na nepravilan način koriste fondovi, koriste sredstva, ali naša e, uloga je da ne samo damo sredstva, nego da i osiguramo njihovu pravilnu primjenu. Kada govorimo o spašavanju na moru, to još uvijek ne funkcionira zato što ljudi umiru na našim granicama i prioritet bi trebao biti spašavanje života. Ovdje ne govorimo o filozofijama, ovdje ovdje raspravljamo e, o zapravo titulama koje nam pripadaju. Ovdje ne govorimo o hitnim e, pitanjima, ovdje govorimo o solidarnosti, ovdje govorimo o e, hitnim odgovornima koje moramo dati. I to je ono što je zapisano u člancima 21 i 80 ugovora o Europskoj uniji i ugovora o funkcioniranju Europske unije. Ono što moramo napraviti, a to je obvezati se. I gospodine predsjedniče vijeća, nemojte mi govoriti govoriti o Turskoj, zato što Turska nije dio ove rasprave. E, dio ove rasprave je isključivo Europska unija. Evo, to je sve. Puno hvala, gospođo predsjedateljice. Gospodine Diaz de Mera, e, prihvaćate li plavu karticu od e, kolege Urtasuna? Izvolite, imate 30 sekundi. Hvala vam na vašem govoru, na vašim riječima za obvez. znate znači što se događa? Mnoge izbjeglice e, koji su u ovoj trenutku zarobljeni u Grčkoj pod e, snijegom trebale bi biti u nekim državama članicama koje ne žele ispuniti svoje obveze po pitanju premještanja. Smatrate li vi da španjolska vlada e, e, prihvaća svoje obveze budući da su preuzeli samo 6% onih izbjeglica koje su se obavezali preuzeti potpisujući sporazum na razini Europske unije? Puno vam hvala. Gospodin Diaz de Mera. Gospodine zastupniče, moje riječi e, su e, zapravo obavijene kako kompromisom, tako i suosjećanjem i one se tiču svake vlade na način da ono što ja govorim nema nikakve veze sa konkretnom situacijom. Da, slažem se. 8000 e, osoba je primješteno, a puno više od toga je bilo obećano. Ja sada govorim o nečemu što vi niste pitali. Sada govorim o samo političkoj namjeri. E, ja jednostavno govorim o hitnosti ovog pitanja, a vidljivo je da je to hitno pitanje, a to suosjećanje zapravo proizlazi iz bilo kakve ili negativne ili pozitivne aktivnosti vlada, svake vlade. Zahvaljujem. Gospodin Weidenholzer, izvolite u ime socijaldemokrata. Mikrofon, molim vas. Prošli tjedan eh, došlo je do puno snježnih padalina u cijeloj Europi. Mnogi su se tome veselili, međutim deseci tisuća ljudi doživjeli su katastrofu na Balkanu. Vidjeli smo strašne slike koji su nas doista dirnule a istodobno i razljutile i upravo zato smo zatražili ovu raspravu. Ne smijemo samo o tome razgovarati, moramo djelovati. E, drago nam je što je gospodin povjerenik rekao da će se osigurati potrebna sredstva. Riječ je o katastrofi na koju smo upozoravali. Problem je daleko dublji. E, problem je u tome e, što još uvijek nisu premješteni ljudi e, izbjeglice iz e, Grčke, iako je to dogovoreno. Nadležni povjerenik Avramopoulos neprestano obećava da će se nešto poduzeti, međutim stvari se ne mijenjaju. E, mislim da je potrebno uspostaviti radnu skupinu koja će konačno pokrenuti ovaj proces. Hvala. Gospodin Marijes, jedna minuta. Jedna i pol minuta. Situacija u ključnim točkama u Grčkoj je neprihvatljiva. Imamo koncentraciju tisuća migranata i nezakonitih migranata. A ta, do tog koncentracije je došlo zato što Turska i dalje šalje migrante u Egejske otoke gdje imamo 16.500 E, ljude. Imamo samo 7000 mjesta. Koncentracija je zbog toga što Frontex i NATO umjesto da zaustave taj val migranata pokušavaju samo, e, samo e, kontrolirati tok migranata. Treba ih premjestiti u druge zemlje Europske unije, ali samo 8000 ljudi je premješteno. Ova koncentracija tolikih ljudi je zbog činjenice da treba jako mnogo vremena da se prouče za zahtjevi za azil, a Europa e, obećaje da će poslati stotine e, stručnjaka koje u Grčku, međutim to nije učinila. E, I istina je da u mori i Lesbosu jako mnogo ljudi u, snijegu, a u Samosu i Hiosu gdje sam bio tijekom vikenda nije bolja a to je usprkos činjenici što su udruge uzele e, stotine tisuća eura kako bi podržale migrante. Gdje ide taj novac, gospodine Stiljanidis? Jer e, E, e, ovi, ove udruge imaju te novce za e, izbjeglice. Mi smo tražili sve da to kontroliraju, međutim još uvijek očekujem odgovor na moje pitanje koje sam podnio u listopadu kada se radi o lošem upravljanju sredstvima koje su, koji su namijenjeni izbjeglicima. Očekujemo odgovor odgovornost komisije i grčke strane Grčka više ne može podnijeti više izbjeglica i nezakonitih migranata, ali oni opet ne mogu živjeti u takvoj hladnoći. Hvala. Gospođa... Zahvaljujem. Kolegica Vigstrom, dvije minute. Zahvaljujem. Snijeg pada, e, temperatura pada. Teški zimski uvjeti su stigli i u najjužnije dijelove Europske unije, u južne države članice. Sve više e, izbjeglica se suočava sa neprihvatljivim životnim uvjetima. Sva sreća do sada udruge i međunarodne organizacije pružaju hitnu pomoć. Željela bih e, e, im da odati priznanje i zahvalnost u ovom trenutku. Istovremeno, evropske vlade i institucije Evropske unije moraju odobriti e, to da se upravlja tom situacijom. Uvjeti su neprihvatljivi kada se radi o građanima Evropske unije, a jednako neprihvatljivo je kada se radi o osobama koje su došle do naših obala tražeći utočište. Mi moramo i možemo učiniti bolje od ovoga. Ja shvaćam da e, premještanje iz Grčke Italije nije uspjelo i zato u uredbi e, Dublin e, za koju sam odgovorna i na kojoj trenutno radim, pokušat ću predstaviti neke ideje o tome kako možemo riješiti neke od ovih pitanja, ali to su dugoročna rješenja. Moramo vidjeti, sada da imamo neke hitne mjere kako bi pomogli svim izbjeglicama na ovom kontinentu, e, kako u državama članicama, tako i u zemljama Zapadnog Balkana. Nadam se da će države članice i komisija učiniti sve što mogu kako bi pružili potrebnu pomoć, jer ono što danas trebamo jesu hitne mjere. I Isto tako trebamo strast i suosjećanje za one koji su potrebiti moramo im pomoći u ovoj humanitarnoj krizi na europskom tlu naredne generacije će nam suditi prema onome što činimo ili onime što e, izbjegavamo činiti danas. o tome ne moramo ni govoriti. I e, želim vam sve najbolje, gospodine povjereniče, u vašim naporima. Moramo raditi zajedno kako bismo to riješili. Hvala. Dajem riječ gospođi Spinelli iz Gue. Hvala. Pitam se koliko tražitelja azila mora umrijeti od hladnoće u ovoj zimi od naše sramote. Tražimo od komisije da posluša Amnesty i Refugee Community Leader eh, koji govore o tome koliko zapravo e, je izbjeglica premješteno na kopno Grčke, a to u kampovima u kojima nema grijalica. Također u e, Turskoj nije predviđeno da zapravo se povrat riješi sa otoka kao što je zatražio Erdogan. Također e, kako se zbog nepoštivanja Dublina izbjeglice se neće slati više u Italiju ili u e, Grčku. Ovo nije kriza, izbjeglička kriza, nego je ovo kriza naše e, migracijske politike te poštivanja prava na život. Dragi povjereniče, ove tako hladne zime, ova tako hladna zima nije bila nepredvidljiva i zato tražim da se okončaju deportiranje, okonča deportiranje u Tursku onih najranjivijih skupina i da se zajamče sva postupovna jamstva na koja tražitelji azila imaju pravo. Hvala. Hvala, gospođa Kele. Imate jednu minutu. Hvala lijepa. Zamislite, kada Evropska unija u 21. stoljeću E, postoje ljudi koji u miru koji se smrzavaju na smrt. Postoje djeca koja imaju e, smrzotine unutar Evropske unije u 21. stoljeću, a mi im ne možemo učinkovito pomoći. Kako smo mogli to dopustiti u našoj Europskoj uniji, uniji za koju smo svi odgovorni. Mislim da je veliki dio toga, toga logika da pokušamo eh, azilante, eh, izbjeglice držati vani, eh, loše, ih, loše prema njima postupati. Dopuštamo da ljudi pate kako bi druge odvratili. Ali je li to zaista Europa u kojoj želimo živjeti? Je li to zaista Europa koju smo zamišljali kada smo tražili da budemo u ovom položaju? Za nas to nije prihvatljivo. Međutim, ako to nije prihvatljivo, onda moramo e, se suočiti sa stvarnošću, moramo premjestiti e, izbjeglice s grčkih otoka. A veliki problem je dogovor s Turskom, jer Turska samo prihvaća izbjeglice koji dolaze s otoka. Međutim, mi sebe i vijeće i države članice se stavljaju u tu situaciju i stavljaju pritisak na Grčku da ne e, prenosi e, izbjeglice e, na kopno. Zato su ljudi zarobljeni na otocima gdje ne postoji smještaj niti bilo kakvo utočište. Moramo ih premještati, premještati i premještati. Samo 6,4% od 160 tisuća osoba je premješteno do sada. To nije ništa trebamo države članice da djeluju. Međutim, ne radi se samo o Grčkoj, radi se o Makedoniji, o Srbiji i o Bugarskoj gdje moramo isto tako e, učiniti napore za prihvat i smještaj. Ali ne smijemo se praviti da će ljudi prestati e, bježati od rata i od progona ako im tu bude loše. To se neće dogoditi. Moramo prihvatiti tu stvarnost i konačno dati dostojanstvo tim ljudima, ali i Europi. Hvala lijepa. Zahvaljujem e, gospođa Winberg u ime e, FDD-a. Zahvaljujem. Prošla još jedna godina, a situacija na sredozemlju je samo djelomično poboljšana. Još jednom govorimo o samo privremenim rješenjima za probleme e, kojima smo e, sami, e, za koje smo sami zapravo krivi. Jer mi smo bili ti koji smo stalno govorili da im treba pomagati na licu mjesta, a ne pružati mogućnost da dođu ovom obećavajući im bolje uvjeti uvjete. Kada dajemo milijarde e, Turskoj samo zato da bi štitila svoje granice, to je nešto što je nedopustivo. Što se tiče situacije u Grčkoj, ona je iznimno e, e, katastrofalna. To nije samo pitanje Grčke, nego također i pitanje cijele Europe koje ne poštuje odredbe Dublina. Dakle, neki izbjeglice su sretni zato što su samo uspjeli preći u Grčku kao prvu zemlju, a sada je situacija takva da smo mi u Švedskoj morali izgraditi izbjegličke kampove prošle zime, zato što smo mi preuzeli odgovornost za jedan dio tih izbjeglica i rasteretili smo bar jednim dijelom one države koje trpe najveći pritisak. Riječ je o e, jednoj novoj raspravi koju moramo otvoriti u ovoj dvorani, a to je da vidimo koja je zemlja koja je prihvatila najveći broj izbjeglica po glavi stanovnika. To je bila Švedska. Prošle godine e, imali smo jaki pritisak, stvoren je vrlo snažan paket, govorilo se o redistribuciji i svi su trebali preuzeti određeni teret. Ali pitanje je sada kolika će pomoći kada doći u Švedsku i kada će se zaista poštivati odredbe Dublina. Hvala. Au nom de gospodin Briois u ime ENF-a. Eh, eh, izvolite. Gospođo predsjedateljice, kada govorimo o svakodnevnom, e, zapravo svakodnevnoj situaciji, ona je katastrofalna zato što e, imamo toliko Evropljana koji također se nalaze bez krova. Nije riječ o ilegalnim migrantima, nego baš o građanima Europe, a to znači da nismo dovoljno pažnje posvetili e, građanskim politikama, znači e, socijalnim politikama Europske e, unije, zato što i također i mi imamo građane koji su beskućnici i koji su u jednakim nepovoljnim uvjetima zbog ovog hladnog vala. Zbog našeg morala nismo bili u stanju napraviti nekakvo razumno rješenje kako ne bismo radili hijerarhiju između onih ili ovih vrsta beskućnika. Također smo iz izgradili izbjegličke kampove rezervirane za migrante, a za one tisuće beskućnika koji svake večeri spavaju na pločnicima građani su Europske unije, za njih nismo napravili ništa. E, razumno bi trebalo razmišljati prvo o možda našim građanima, a onda o ostalima. Kolega Papadakis. Da, e, mi se on, moramo e, prilagoditi na za zimu, a u Grčkoj sada opet predlažu šatore. Vlada kaže da je vlada zadovoljna i skriva činjenicu da 57 tisuća ljudi E, nema e, ni, ima e, grijanje i utočište, a ostali nemaju, nego se smrzavaju. A to je rezultat dogovora Europske unije s Turskom. Ti ljudi su osuđeni da žive u neprihvatljivim uvjetima čekajući azil dok udruge uzimaju sav taj novac i ništa ne čine u kampovima. To je rezultat zajedničke e, odluke Europske unije i drugih vlada. Ne samo višegradske odluke, da se e, grade zidovi, da se ljudi šalju natrag. Međutim, e, sada su sada se trebaju vraćati izbjeglice u konačno, konačno odredište međutim niko ne smije biti bez vode električne energije hrane E, i pomoći. Moramo poslati udruge izvan tih kampova. I e, ne bi smjeli e, isto tako dirati na prava djece da budu educirana, obrazovana. Gospođa Vozenberg, izvolite. Hvala lijepa. Ja se ispričavam, nisam čula svoje ime. Eh, eh, ja vam čestitam na izboru. Eh, problem o kojemu razgovaramo je vrlo aktualan, ali problem se pojačava u Grčkoj. Znate da je cilj premještanja 2000 do 3000 mjesečno ljudi do 2017. A do sada smo ih premjestili samo 7000. To znači da je cijela institucija neuspjela. Osim toga što je ugroženo, Ugroženo je da od ožujka 2017. ugovor iz Dublina će se ponovno aktivirati. On je od 2011. bio zamrznut i to je pomoglo moje zemlji da se suoči s tim problemom. Međutim, prema dogovoru EU unije i Turske znate da svaki dan dolazi oko 150 osoba dnevno. Dakle, 4000 ljudi mjesečno dolaze na otoke. Na otocima imamo 60.000 tisuća ljudi. I usprkos činjenici što Grčka država ne, se ne može nositi e, s tim problemom, znate da grčki građani su pokazali strašno dobre humanitarne e, e, djelovanja prema tim ljudima. E, međutim, taj problem je akutan i Europska unija mora pomoći, jer svi znate da samo jedna zemlja, jedna država ne može sama se suočiti s tim problemom. I ako Grčka ne uspije riješiti taj važan problem, znači da je neuspjela cijela Europska unija. Hvala. Salom, izvolite. Jedna minuta. Puno hvala. U ovih posljednjih nekoliko dana televizije nekih najbogatijih zemalja u Europskoj uniji govorili su o hladnom valu u svojim zemljama, govorili su o izbijanju epidemija gripe te su proglasili hitno stanje ali hitna situacija je upravo na e, Balkanu, odnosno e, u Rumunjskoj, te južnije u Grčkoj, zatim u Češkoj, e, također i u nekim mjestima u Srbiji gdje tisuće i tisuće izbjeglica je provelo Božić u jednom pravom hladnom valu, kako fizičkom, tako i moralnom, zato što smo mi, vlade Evropske unije, su ih napustili. Mi nismo smo preuzeli svoje obveze po pitanju postupanja, e, humanog postupanja svih onih e, e, koji dolaze na naše, granice. Mi smo im trebali osigurati liječničku pomoć, hranu, pravnu pomoć, pomoć svake vrste, također i odjeću, ali nije samo riječ o tome. Potrebno je napraviti srednjoročni i dugoročni plan, znači vinterizacija, takozvana vinterizacija. Zato pozivamo države članice i komisije komisiju da preuzmu tu obvezu. Gospodin Guerrero, želite li prihvatiti plavu karticu? Da. Izvolite, gospođa. Izvolite, gospođa Šjordova. Htjela sam pitati sljedeće. Odakle vam te informacije koje ste sada izbjegli? Je li e, is Istina je da je sada u Češkoj jako, jako velika hladnoća i da imamo dosta beskućnika koji nemaju krov nad glavom, ali također imamo i još neiskorištene e, zapravo e, sposobnosti i kapacitete kada je riječ o e, pitanjima E, zadovoljavanja onih koji traže azil. Također mi znamo da je socijalna pomoć ponuđena tim osobama, no nažalost e, nije bilo iznimnih slučajeva u tom smislu. Zato zapravo sam iznenađena o tim informacijama koje ste nam ovdje iznijeli. Gospodine Guerrero. Dobro, kada govorimo o izbjeglicima, ja se ovdje pozivam na Međunarodnu organizaciju za imigracije, na, e, na e, također na podatke koje je iznijela i komisija i koji znaju da mnoga mjesta u e, Europskoj uniji, također i neka mjesta, neki gradovi u Češkoj trpe jednake probleme zbog upravo te situacije. Ne govorim samo o Češkoj, govorim i o drugim državama kojima je veće mogućnosti nego Češka, a svejedno nisu preuzeli odgovornost. Također i moja zemlja među njima. Gospodin Jurek. Pani przewodnicząca, panie i panowie posłowie, gdy zaczyna się kada e, se dogodi ovakva ljudska katastrofa, politika završava. Zato sva djelovanja koja je spomenuo e, predstavnik Europske komisije E, treba uzeti zdravo za gotovo. Naravno, ja isto tako podržavam sve one koji tvrde da e, sredstva koja su namijenjena pomoći onima koji se nalaze u ovim e, centrima, u kampovima, treba dobro pratiti, zato što ta sredstva moraju doći do onih eh, kojih zaista trebaju. Dakle, ponavljam, kada započne humanitarna katastrofa, završava politika. Međutim, politička odgovornost eh, ne završava s tim, jer pružanjem takve pomoći moramo biti svjesni činjenice eh, tko je uopće nas stavio u tu situaciju izravni e, izravni e, e, izravni počinitelj je mafija onih koji trguju ljudima mi smo se trebali boriti protiv toga još prije dvije godine, ali nismo napravili prave korake, nismo napravili niti diplomatske korake kako bismo osim ovog bazena koji dijeli Libiju od e, Italije, neka, stvarna djelovanja. Međutim, ima i ljudi u Europskoj uniji koji su rekli da mogu učiniti sve, bez granica. Dakle, koji su rekli da to mi već znamo po desetljećima da u teškim e, vremenskim uvjetima beskućnici umiru. Međutim, usprkos tome e, bilo je, došlo je do mnogih obećanja. Međutim, ništa se nije učinilo. Gospodin Gerens ima riječ. Zahvaljujem. Gospodin eh, povjerenik eh, je najavio hitne mjere koje će biti poduzete u ovoj krizi. Zahvaljujemo na tome, ali moramo vrlo brzo reagirati na učinkovit način kako bismo zaštitili one najranjivije. Oni na to imaju pravo. Kada govorimo sa, humanitarne, eh, sa humanitarnog stajališta, ova hitna situacija ne smije zapravo utjecati na ponovna sterilna rješenja kakve smo davali u protekli nekoliko godina, a pokazalo se da su tadašnja rješenja imala velike manjkavosti. Nismo razriješili situaciju u Grčkoj, također nismo e, jednako raspodijelili teret između 28 država članica, mi smo ostavili neke države članice poput Grčke i Italije da se same bore sa tim e, situacijama i problemima koje su imali i prije ovog najvećeg izbjegličkog vala. A e, sada mi i dalje pokušavamo E, zapravo e, napadati kategorički sve one države koje zbog populizma i nacionalizma ne čine baš ništa kako bi e, preraspodijelile teret onima kojima je to najpotrebnije. Ako e, ćemo uspjeti osigurati odgovarajuća sredstva, može li povjerenik zajamčiti da će sad sva sredstva biti zaista iskorištena za rješavanje problema? To je ono što moramo napraviti. Mi moramo e, zapravo se sakriti od ove sramote nekih država članica koje s jedne strane ne žele prenijeti nadležnosti e, Europskoj komisiji, a s druge strane su dovoljno bezočni da napadaju komisiju zbog nedjelovanja, a to je sramotno. Gospođa Bjork, izvolite. Da, ova situacija e, je nehumana. E, ljudi umiru zaleđeni i to na pragu 2017. u Europi. Ne zato što je to neizbježan, nego zato što smo mi to stvorili zbog nehumanih političkih odluka. Europa je postala crna rupa, crna rupa ravnodušnosti. Granice e, su bile zatvorene, deset tisuća i više izbjeglica je na otocima, neki su na kopnu, također i na Zapadnom Balkanu. Pokušavaju se blokirati tokovi e, svih tih ljudi, e, nemoguće kontrolirati granice. Ovdje zapravo se radi o tome da moramo napraviti nešto za izbjeglice, a ništa se ne događa. To se mora promijeniti. Sve ove planove o kojima slušamo e, ne možemo prihvatiti zato što je ovo humanitarna katastrofa. I sada tražim od komisije da se obrati upravo onim zemljama članicama koje ne žele napraviti ništa zato što nije moguće da e, ne možemo napraviti razliku, potrebno je organizirati hitno premještanje. Hvala. Madame Sargentini, une minute. Gospođa Sargentini, jedna minuta. 18 minibusjes. 90... Hvala. 18 minibuseva, 300 e, kreveta na rasklapanje, e, tisuće eh, ovih eh, vreća za spavanje, eh, madraca, toaletnih torbica i nekoliko stotina e, pumpi za vodu. To je ono što smo dali Grčkoj kako bi im pomogli sa e, izbjeglicama. To je hitna pomoć koja dolazi iz Nizozemske i drugih zemalja. Hitna pomoć kako bi se nosili sa situacijom za koju smo i sami odgovorni jer smo odbili primiti izbjeglice iz Grčke i e, Italije. Obećano je da će deset tisuća izbjeglica biti e, premješteno, ali Nizozemska zatvara te centre za premještaj. E, u nekim centrima su čak e, zadovoljni što su izbjeglice ovako u snijegu i što vide te slike u medijima. Stvarno je šokantno vidjeti ovakvu situaciju gdje te izbjeglice toliko pate, a mi ne činimo ništa. Gospodin Sijanidas. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ovdje govorimo o problemima izbjeglica, migranata, nezakonitih migranata. E, vrlo često ovdje zaboravljamo da je riječ o ljudskim bićima i da obitelji u Grčkoj žive bez e, grijanja, bez e, struje, bez e, hrane. Međutim, to je nešto što dovodi do problema za sve i za nezaposlene u Grčkoj. Međutim, političari ovdje moraju biti svjesni toga da ne mogu riješiti ni probleme svojih e, vlastitih e, građana. Postavlja se pitanje e, opravdanosti funkcioniranja političara. Europski parlament sastoji se od političara koje su izabrali građani, a ne migranti. Prihvaćate plavu karticu? Prihvaćate li plavu karticu? Prihvaćate li gospodine Mikrofon, gospodine Gerens. Izvolite. Zahvaljujem. Evo, upravo sam poslušao ovo što ste e, rekli. Dakle, vi se zapravo protivite e, e, migrantima i izbjeglicama. Dakle, nije riječ o tome trebamo li razriješiti pitanje jednih ili drugih, nego oboje, zar ne? Μπορεί να συμφωνούσα σε αυτό Ja se slažem s onime što ste rekli. Ako postoji razlika, e, cijelo vrijeme sada u parlamentu raspravljamo o migrantima i izbjeglicama. Prema nacionalnom pravu postoje dvije različite skupine. Hvala. Euh, la parole est à madame Jiménez pour une... Puno hvala potpredsjednice i povjereniče na vašoj empatiji za sve one koji su sada u hitnoj situaciji u različitim mjestima u Europi. Mene boli ta europska ravnodušnost kada vidim da osoba koja bježi od rata u opasnosti od e, smrti zapravo ima mogućnost da umre zbog hladnoće i koja je potpuno nezaštićena. Ono što e, me plaši, a to je da ne možemo razriješiti tu migrantsku krizu. Bila sam prošlog ljeta u Ateni i na Lesbosu i tamo sam e, vidjela da e, uvjete u kojima ljudi žive u tim kontejnerima i u toj groznoj vrućini, a sada te iste osobe, te iste izbjeglice u tim istim e, nastambama zapravo e, proživljavaju brutalnu hladnoću. To je dramatična situacija. To mora biti naša molba. Moramo spriječiti da djeca umiru od infekcija i gripa. Molim vas da reagiramo na vrijeme i da pošaljemo hitnu pomoć Grčkoj. E, oni su ti koji su pogođeni hladnoćom a što će biti sutra s njima dakle mi moramo uspostaviti taj pojednostavljeni sustav azila koji će im omogućiti siguran pristup u Europu kako očena osoba ne bi trebala e, davati svoj život u ruke e, krijumčara mi moramo osigurati za izbjeglice mogućnost da izađu iz Grčke koji su postali zapravo crno rupa gdje ljudi žive bez nade moramo osigurati zaštitu onih najranjivijih žrtava to su maloljetnici. E, to su, velik postotak njih su maloljetnici bez pratnje, njima treba i psihološka pomoć i hrana i zaštita. Nijedno dijete ne smije živjeti uplašeno e, daleko od svog doma i e, trpjevši tu hladnoću ne samo na tijelu nego i u duši. Puno hvala. Gospodin Moraes. Um, Hvala gospođo predsjedateljice. E, prije nekoliko dana e, mi smo otišli u jedan odbor e, za pomoć gdje ljudi pate od hipotermije i ti kolege kažu da e, podaci e, koje je spomenula gospođa Wikström su točni, da oni zaista jako pate, a to je, se temelji na, na problemima koji su prije postojali. Oni pate u cijeloj Europi, to znamo. Međutim, postoji određeni problem E, oni od nas koji su bili u Jordanu i u Libanonu znamo da u cijelom svijetu postoji problem sa izbjeglicama, a 2017. godine ne možemo imati situaciju gdje zima ubija izbjeglice u Europi. To nije situacija koju bilo ko od nas želi i u našem odboru Libe mi smo se sreli sa Martinom Beverom, koordinatorom. Mi smo shvatili probleme premještanja, znamo kontekst, ali postavljam pitanje povjereniku koji, za koji znam da radi vrlo e, marljivo na tome. E, i niko ne e, sumnja u vaše motive. Međutim, pitanje je u ovoj hitnoj situaciji što se još može učiniti. Jesmo čuli od Martina Ververa u našem e, odboru da ovo nije održiva situacija i da u sljedećim tjednima moramo učiniti nešto više. Molim vas, dajte nam neku analizu onoga što se može učiniti. Gospodine Jakovčić, izvolite. Hvala,

Hvala gospodine predsjedateljice. Današnja rasprava o migrantima i izbjeglicima koji se suočavaju s ekstremnim e, vremenskim uvjetima je dobra prilika da pokažemo više solidarnosti Ovaj, ovi e, vremenski uvjeti bez presedana koji se događaju u regiji kao što je na grčkim otocima, oni testiraju snagu mehanizama vlade, ali i e, izbjeglica. E, Europska unija mora potvrditi svoju pomoć i bolje, bolje podržati izbjeglice i migrante. Podaci pokazuju da većinu tih ljudi, većina tih ljudi ljudi dobiva materijalnu potporu, ali i sve više osoblja. Ali s obzirom da su vremenski e, uvjeti e, pogoršali situaciju, moramo dati dodatnu pomoć onim mjestima koje je pogodilo loše vrijeme, kao što činimo u svim slučajevima e, fizičke katastrofe. Gospodine Kesenice, hoćete prihvatiti plavu karticu? Hvala. 23.2016. kada je stupio na snagu sporazum između Europske unije i Turske, Grčka je prestala biti tranzitna zemlja, e, te je postala zemlja odredišta za e, velik broj tisuća, za velik broj e, izbjeglica. Mi znamo da otprilike samo 10% građana u tom trenutku bilo premješteno. Europa nije iskoristila svoj instrument za brzo reagiranje kako bi pravodobno razriješila ovo pitanje i to na dugoročan način. E, smatrate li vi da bi administracija trebala prijeći u neće tuđe ruke zato što e, jako puno možemo napraviti sa tim svim sredstvima koja imamo kako bismo razriješili pitanje tih ne znam koliko tisuća migranata. Hvala vam. To E, tih 200 milijuna eura koje ste spomenuli, taj je iznos vrlo mali kada uzmemo u obzir broj migranata i izbjeglica koje e, se nalaze na grčkom teritoriju. Ima ih više od 60 tisuća. Koji su e, objektivni problemi ako uzmemo u obzir zemljopisne situacije? Dakle, to su mali otoci, prenatrpani otoci. ne možemo kriviti državni mehanizam. Situacija nije savršena, ali Europa bi trebala više pomoći. Thank you. Uh, uh, on behalf... Hvala lijepa. U ime Pučana zastupnik Daniel Buda, minuta i pol, izvolite. Hvala lijepa, e, gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine povjereniče, migracije su vrlo osjetljiva tema za Europsku uniju. Nažalost, nismo uspjeli pronaći učinkovito rješenje koje bi nam pomoglo da riješimo ovu pojavu. Unatoč postojanju Schengena, države članice ne uspijevaju odgovarajuće štititi vlastite granice. Prema informacijama Frontexa, od 2015. došlo je do preko milijun nezakonitih prelazaka e, vanjske granice. Sve te osobe, bilo da se radi o ekonomskim migrantima ili izbjeglicama, danas su suočeni s istom e, situacijom. E, kada dođe u Europu e, suočeni su i sa socijalnim e, poteškoćama, isto tako i sa zimskim uvjetima koje je teško podnijeti i lokalnom stanovništvu, a kamoli njima. Prije zatvaranja kampa u Kaleu e, bio sam ondje i e, moram reći da je to doista strašno mjesto i izraz naše bespomoćnosti. Danas moramo pokazati solidarnost e, s onima koji su potrebiti. Međutim, ne smijemo zaboraviti jednu stvar. Unutar Europske unije možemo imati samo privremena rješenja. Stvarno rješenje nalazi se izvan granica Europske unije gdje je potrebno uspostaviti sigurna područja za ove ljude. Hvala. A sada je na redu zastupnica Elena Valenciano. Jedna minuta. Hvala. Ja i tekako imam povjerenja u povjerenika i vjerujem da on e, ulaže sav mogući napor da bi se nešto napravilo. I također imam povjerenja u malteško predsjedanje, zato što smatram da e, oni imaju poseban senzibilitet za takva pitanja. To je istina, to su već rekli moji kolege. Mi smo ovdje izgradili veliki pravni i humani ljudski limb, a tisuće osoba u tom e, limbu da ponekada trpe zbog velikih hladnoća i prolaze kroz pakao. E, zašto ne uspijevamo intervenirati bar na našem teritoriju? Zašto ne izbavimo sa e, grčkih otoka sve te ljude koji su u tom ledenom limbu, kao što su rekle, rekli moje kolege, zapravo to je postala crna rupa za mnogu djecu koja nisu ni za što kriva i njih treba štititi međunarodno pravo. Mi smo ti koji smo odgovorni, naravno da jesmo, odgovorni smo za političke odluke i za neučinkovitost našeg vlastitog upravljanja. I e, evo sada, e, evo kažem odmah malteškom predsjedanju da inzistiraju od prvih dana, znači na toj hitnoj potrebi da se djeluju kako ova rasprava jednog dana zaista može postati ne e, rasprava očaja nego rasprava nade. Puno hvala. A sada e, dajemo riječ zastupnici Eli Schlein. Zahvaljujem predsjedatelje. Evo, prije nekoliko dana sam vidjela snimku koju je snimio jedan tražitelj azila u e, izvjeličnom kampu na Lesbosu. To su stotine e, osoba koje su prisiljene spavati u negrijanim e, šatorima, nemaju hrane, nemaju lijekove. I kada vi spominjete ovaj hitni instrument, to nije dovoljno za razrješenje te situacije. Mi moramo kontrolirati kako se koriste sredstva koja određuje komisija kako bismo osigurali ljudske uvjete života života. Dakle, nama treba jako puno e, e, aktivnosti kako bismo osigurali da se razriješe sve one situacije na koje nas e, upozoravaju nevladine udruge gdje mnoga i on, onim situacijama u kojima mnoge osobe žive u neljudskim uvjetima. Ovdje govorimo o tisućama osoba koje trebaju biti premještene na kopno kako bismo ih zajamčili ljudske uvjete. Znači mi moramo razriješiti to pitanje, razriješili smo samo 12%. Moramo aktivirati mehanizam civilne zaštite koji se pokrenuo od 2015. godine. Ne smijemo nikoga ostaviti na hladnoći, to je neprihvatljivo, a pogotovo ne one koje traže međunarodnu zaštitu. Hvala. Grazie eh, Schlein. Hvala kolegice Schlein. A sada Linda McEwan, imate jednu minutu. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Mnogi kolegice i kolege govorili su o patnji ljudi koji sada e, žive u potpuno neadekvatnim uvjetima u kampovima. To uključuje i e, djecu bez pratnje. U Beogradu ima nekoliko stotina djece koja e, spavaju vani. Govorimo o jednom zrakopraznom prostoru ono što je potrebno sada učiniti je poduzeti nešto što prije. E, treba osigurati hranu e, i e, bonove kako bi ljudi mogli kupiti hranu i živjeti dostojanstveno. Ima li kakvog napretka što se toga tiče? Što je sa obrazovanjem djece? E, to je svakako jedan od prioriteta. Bilo bi dobro dobiti najnovije informacije o tome, gospodine povjereniče. E, znam da i Malta daje sve od sebe e, i Grčka ulaže velike napore. Moja zemlja nije učinila ništa usporedbi s tim. Doista trebamo udružiti snage u ovoj izvanrednoj situaciji. Hvala. A sada prelazimo na postupak spontanog javljanja za riječ. Ima jako puno kolegica i kolega koji su se javili za riječ. E, prva je na redu e, Mihajla Šojdrova. Poštovani gospodine povjereniče, poštovane kolegice i kolege, koliko vidim, ponovno smo iznenađeni. 2014. i 2015. iznenadio nas je val izbjeglica nezakonitih migranata. Sada smo ponovno iznenađeni jer vidimo da E, ljudi na grčkim otocima e, žive u kampovima u neprihvatljivim e, uvjetima. Nitko nije očekivao da će uvjeti biti ovakvi kao što su sada. Kao što vidimo, Europa nije spremna i nije u stanju predvidjeti što se sve može dogoditi. Ono što je važno je međusobna suradnja, jer niti jedna država članica ne može sama rješavati ove probleme. E, drago mi je što čujemo od gospodina povjerenika da postoje financijski instrumenti koji su nam na raspolaganju. Međutim, e, moje pitanje je sljedeće. Što trebamo učiniti kako ne bismo bili suočeni sa ovako strašnom humanitarnom situacijom? Što smo trebali učiniti? Očito je da smo nešto propustili učiniti, a što je to? E, sljedeći put e, moramo biti bolje pripremljeni. Hvala. Na redu je zastupnik Nikola Kaputo. Zahvaljujem. U Beogradu tisuće osoba su blokirane u ledu i u opasnosti su od smrti. Toliko osoba, toliko obitelji i djeca zapravo traže pomoć. Oni traže humanitarnu zaštitu u Europi, a Europa odgovara tako da podiže zidove i bodljikave žice, a ne e, daje nikakve mjere za zaustavljanje e, tog vala očaja. Također nama, nama je potrebna međunarodna zaštita i osiguranje da se humanitarna kriza neće nastaviti. Također, kada govorimo o paktu sa stabilnost, ne smijemo zanemariti vrijednosti naših zemalja, a naša moja zemlja je jedna od onih koja već godinama pokušava spasiti živote na moru. Također pokušavaju spasiti znači i žene i djecu koji su u opasnosti od smrti. To nije Europa kakvu želimo. Mi moramo reagirati, moramo se mobilizirati kako bismo dali hitnu pomoć i kako bismo zauvijek razriješili zapravo taj čvor ciničnog djelovanja nekih država članica kada je riječ o migracijskim politikama. Hvala. Grazie Milan Revole Caputo. Zahvaljujem zastupniku Caputo. E, sada je na redu zastupnik Lopez Aguilar. Zahvaljujem. E, e, kada na kraju svakog semestra se e, zapravo sastane novo predsjedništvo, onda izgleda kao da države članice razgovaraju same sa sobom, ali kada dođu ovdje u Europski parlament, oni nisu ovdje samo kako bi razgovarali, nego kako bi i slušali svo to ljuto stanovništvo koje svjedoči zapravo tom problemu s kojima se suočavamo, a to su izbjeglice koji trpe groznu hladnoću u tim kampovima. Dakle, možete li dalje podržavati svoj europeizam, svoje europejstvo, a trebali biste biti u prvom e, redu, u prvoj liniji borbe za rješavanje te humanitarne i izbjegličke krize, jer to je postala jedna kriza koja nema e, i, kraja i s kojom grozno upravljamo od 2008. godine. E, vlade država članica bi trebale ispuniti svoje obveze koje su utvrđene po pitanju premještanja i preseljenja, a kada govorimo o tom paketu za azil, te također i o viznom režimu. To je nešto što nam daje pravni okvir da možemo djelovati i da razriješimo to pitanje e, grozne humanitarne krize. Dakle, nama trebaju humanitarne vize, nama trebaju humanitarni koridori. Malteško predsjedništvo, molim vas da kažete svim svojim prijateljima u vijeću i u vladama država članica Europske unije da moraju dati odgovor koji se može nazvati humanitarnim odgovorom jer smo ovdje upali u veliku krizu koju moramo razriješiti. Hvala. Puno hvala. A sada Cecilia Kenge. Hvala E, povjereniče, mi tražimo jednu hitnu intervenciju. Mi tražimo tu hitnu intervenciju kako bismo osigurali pomoć za milijune e, izbjeglica, za tisuće izbjeglica koji su u poteškoćama zbog klimatskih uvjeta, e, jer u Europi je led i snijeg, a sve je bilo predvidljivo mogli smo djelovati na vrijeme. Međutim, mi još uvijek imamo ovaj hitni pristup. Moramo se toga odreći. Moramo se toga odreći kako bismo izradili dugoročne, srednjoročne programe. S ovim novim instrumentom e, humanitarne pomoći na teritoriju Europske unije moramo biti u mogućnosti brzo djelovati. Više ne smijemo kasniti. Moramo biti prisutni tamo gdje ljudi pate, gdje ljudi imaju potrebu Želimo da se komisija brzo može aktivirati sa državama članicama i da prevlada egoizam država članica. Treba, e, e, spašavati živote, a ne graditi zidove i solidarnost ne smije biti fleksibilna. Hvala lijepa. <clears throat> Hvala. sada? Zastupnik Jolly Walt, izvolite. Colleagues. Poštovane kolegice i kolege, dok se neki bave e, sitnim političkim nagodbama i pokušavaju pronaći najboljeg ponuditelja, a e, moja premijerka govori o fikciji i o Brexitu e, i svo to vrijeme ljudski životi su ugroženi. Izbjeglice i imigranti koji bježe od rata i strahota suočeni su sa temperaturama koje su na razini minus 30. Zaglavili su na grčkim otocima pod strašnim e, uvjetima e, muškarci, žene i djeca koji su uspjeli pobjeći od ratnih strahota sada se smrzavaju od hladnoće, umiru od zime i upravo zato je potrebno hitno poduzeti mjere kako bismo pomogli ovim ljudima. E, pozivamo sve naše vlade da ispune preuzete obveze jer to do sada nisu učinili. Sram neka ih bude. Preporučujem kolegicama i kolegama da učine što god mogu na osobnoj razini, da pruže potporu udrugama, da osobno vode kampanju. Treba nam izvanredna pomoć. Međutim, ako države ne djeluju, moraju djelovati građani. Zahvaljuje im, im na suosjećanju. Ponosim se time što ljudi iz eh, sjeverozapadne Engleske liječnici, zubari, mladi, socijalni radnici, svi oni ulažu napore i pomažu izbjeglicama. Hvala. Hvala lijepa. A sada je na redu zastupnica gospođa Silvija Kosta. E- Hvala gospodine predsjedniče. E, zaista cijenimo intervenciju e, gospodina Muskata i ministra Borga što je zaista postavio prioritet, e, kao prioritet migracijsku politiku. Ja i kao Talijan govorim da zaista očekujem mnogo od vašeg predsjedanja, a isto tako i sudjelovanje povjerenika Stiljanidesa. Svi znamo i moramo se u to uvjeriti da E, moramo hitno e, nešto prilagoditi. Postoje vlade kao što je Grča, grčka vlada, otvoreno gledajući, ne može e, sama intervenirati kada se radi o ovoj izvanrednoj hitnoj situaciji. Dakle, mi zaista imamo odgovornost da tih 15.000 izbjeglica dovedemo na kopno. Isto tako moramo odgovoriti na apel zemalja koje imaju e, odgovornost prihvatiti kvote e, izbjeglica. Mi smo tražili sankcije za te zemlje. E, želimo li te sankcije samo zbog gospodarskih, ekonomskih propisa? Međutim, trebamo postaviti pitanje i vlastitoj savjesti. Je li je moguće da jučer e, talijanska, talijanska e, obalna straža rekla da trebamo e, spasiti živote, i spašavanje života je i pravno pitanje, a spašavanje života na kopnu ima drugačiju vrijednost. To nije prihvatljivo. Europa mora dati drugačiji primjer. Hvala. Grazie mille. Hvala. Hvala Poštovani gospodine povjereniče, da govorim u ime grčke vlade, mogao bih reći da sredstva koja želite dati, trebate dati Srbiji. Ondje e, ljudi e, umiru od hladnoće na ulici. Što se tiče Grčke, ljudi se smrzavaju na otocima zbog nevjerojatne neučinkovitosti administracije i načina na koji postupaju nadležna tijela i udruge i zbog načina na koji rade europske institucije. Ne provodi se dogovor sa Turskom. Od ožujka ljudi čekaju na to da se preispita njihov zahtjev za odobrenjem azila E, kako bi bili prihvaćeni ili vraćeni u Tursku. A došlo je milijun ljudi a ispitano je samo 15 tisuća zahtjeva. Mi ne želimo sredstva Europe, želimo e, solidarnost koju ste obećali. Hvala. Zahvaljujem. A sada je na redu zastupnik Javier Lopez. Puno hvala Danas tisuće izbjeglica pate od e, ogromnog, groznog vala hladnoće na Balkanu i u Grčkoj i to sa e, razarajućim posljedicama. Osim toga, oni pate zbog našeg nedjelovanja, zbog nedjelovanja nekih nacionalnih vlada i zbog europskih institucija. Oni pate od ledenih temperatura, bez skloništa, bez hrane, e, bez odjeće. Hladni val koji je već odnio nekoliko života na kontinentu. Riječ je o ljudima koji bježe iz svojih zemalja zato što ih tamo bombardiraju. Mnogi od tih osoba su e, preživjele e, taj opasan put na kojem je umrlo više od 5000 osoba, recimo 5000 ih je umrlo samo na sredozemlju prošle godine, a sada dolaze na kontinent e, za koji su se nadali da će ih prihvatiti, a nemaju nikakvu zaštitu i na njemu su na kraju pronašli smrt. Zbog našeg nedjelovanja ili nedovoljnog djelovanja, to je nešto zbog čega bismo morali preispitati svoju savjest. Je li to ono što bi Europa trebala činiti. Mi to ne smijemo tolerirati zbog e, pravde. Zato na e, hitan način moramo iskoristiti sve fondove, aktivirati mehanizme u suradnji sa nacionalnim vladama kako bismo okončali posljedice tog hladnog vala, kako bismo spriječili daljnje gubitke života i patnju svih onih osoba koje su samo očekivale slonište bježiće od rata. Puno hvala. A sada gospođa zastupnica iz Askun Bilbao Barandika. Izvolite. Hvala. Moramo primijeniti hitne mjere kako bismo e, se borili protiv sljedećeg vala hladnoća, ali nama treba globalni odgovor na izbjegličku krizu i to je nešto što će nas vratiti našim vrijednostima, što će nam omogućiti da izvršimo sve ono za što smo se obavezali i da stvorimo postupke koji će biti sigurni po pitanju e, prihvata i azila. Dakle, bitno je da e, upravo oni koji najbolje upravljaju kada je riječ o različitostima budu ti koji će dobiti glavnu ulogu u ovom procesu, a to su osobe iz civilnih udruga i također osobe koje će moći upravljati svim onim službama koje moraju osigurati prihvat i zaštitu izbjeglica. Dakle, bez e, političke volje i bez suradnje država neće biti moguće primijeniti te mjere. I upravo zato e, predsjednici e, naših država članica moraju poštivati te vrijednosti te također moraju zapravo otputovati u sva ta krizna područja kako bi vidjeli pravu situaciju na terenu. I želimo da se sve te mjere primijene i u Španjolskoj. Hvala. A sada e, zastupnik Ernest Urtasun. Zahvaljujem predsjedatelju. Zaista nas je sram zbog onoga što se događa u Grčkoj. Ne znam jesmo li svi e, svjesni e, kako zapravo Europa se ponaša prema svim tim ljudima i ljudi svi ti se pitaju gdje je ta Europa koju su nam obećavali. Moramo biti svjesni i vi to svi znate e, da se tako nešto može dogoditi. Dakle, kada imamo toliko tisuća osoba u nekom zrakopraznom prostoru bez ikakve pomoći, normalno je da će se dogoditi takva nesreća poput ove, a dogodila se zato što e, mi kao Europa nismo bili ti koji smo e, zapravo uspjeli prihvatiti dostojanstveno sve te ljude. I to se događa zato što većina država članica koje su se obavezale za prihvat i za premještanje nisu ispunile svoje obveze, a prvenstveno Španjolska koja nije ispunila niti 10% od onoga što je obećala. To je autentična sramota i ona se zapravo tiče svih država članica. Imam sada jedan, jednu molbu za malteško predsjedanje. Kada govorimo o primjeni e, svih tih e, graničnih kontrola i također problematike sa neispunjavanjem tog e, tursko-europskog sporazuma, molim vas da se nešto napravi po tom pitanju. Puno hvala. Puno hvala. And now, A sada, u ime komisije, povjerenik gospodin Hristos Nides, Izvolite. Hvala vam lijepa, uvažene kolegice i kolege, na ovoj e, raspravi koja je definitivno vrlo bolna. Nikome od nas e, nije ugodno u ovoj situaciji i nitko ne može biti ponosan e, s obzirom na ono što se događa, a posebno u svjetlu našeg moralnog okvira. Svi mi svjesni smo situacije i želimo osigurati dostojanstven život za ove ljude u ovoj iznimno teškoj situaciji. Europska komisija i europske institucije e, nastoje učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi pružili potporu Grčkoj. Danas je povjerenik Avramopoulos u Grčkoj je isto tako u kontaktu smo sa e, predstavnicima nadležnih tijela Srbije jer smo svjesni teške situacije u Srbiji, u Beogradu. Spremni smo staviti na raspolaganje dodatna sredstva iz naših fondova u svjetlu ove izvanredne situacije. Ja ću u subotu najaviti da ćemo osigurati dodatna sredstva kako bismo pružili potporu humanitarnim organizacijama na terenu, naravno u suradnji sa nadležnim e, tijelima Srbije. Mi smo doista uvjereni da ne možemo nikoga ostaviti vani na hladnoći pod ovim uvjetima. I slažem se s vama. Ovdje se radi o e, cjelokupnom europskom projektu. Trebamo odaslati poruku našim građanima i reći da smo spremni pružiti potporu i e, promijeniti stvari za ove ljude. Naši građani žele vidjeti dijela, a ne riječi. Naš uspjeh pod ovim izvanrednim okolnostima mjerit će se e, po tome koliko učinkovito surađujemo i djelujemo zajedno i stoga vam e, želim zahvaliti na vašoj potpori. Ova rasprava navodi me na zaključak da ste spremni pružiti e, svoju potporu kako bismo iznašli rješenje za ovu iznimno tešku situaciju. Naravno, bez obzira na ove izvanredne okolnosti s kojima se moramo nositi, i bez obzira na trenutačne izazove ne smijemo zaboraviti potrebu da nađemo dugoročna rješenja. Pozivam stoga sve države članice a i malteško predsjedništvo da dalje ulažu napore kako bismo ostvarili napredak što se tiče premještanja izbjeglica s grčkih otoka i općenito iz Grčke. E, države članice trebaju ispuniti preuzete obveze na području azila. U potpunosti se slažem s onim što je rekao moj dragi prijatelj gospodin Kirkos. E, neprihvatljiva je ovakva situacija na terenu. Samo polovica stručnjaka koji su traženi u ovom su trenutku prisutni na terenu. Sporazum između Europske unije i Turske definitivno predstavlja nešto što moram priznati sadrži određene prijeporne elemente. Međutim, istodobno je riječ o sporazumu koji nam je omogućio da spasimo nebrojene živote na moru. Ovdje bih želio nešto istaknuti. Ova izbjeglička kriza nije nacionalni problem, nije problem Grčke, Italije ili Srbije ili Španjolske ili neke druge zemlje. Riječ je o europskom problemu, a rješenje je i nadalje nešto za što je zajednički odgovorna cijela Europa i zato e, moramo ustrajati na iznalaženju e, zajedničkog europskog rješenja i zajedničke europske odluke. Isto tako trebamo pozvati međunarodnu zajednicu da da svoj doprinos jer je riječ o globalnom problemu koji zahtjeva globalnu odgovornost. E, Istaknuo bih ovdje neka pitanja. U potpunosti se e, slažem s Lindom e, i uvođenjem sustava e, davanja bonova i određenih novčanih sredstava. Temeljem vlastitog iskustva na terenu moram reći da na taj način možemo pružiti dostojanstvo izbjeglicama. Potrebno im je pružiti sklonište, obrazovanje i posebnu skrb za djecu bez pratnje. Poneprije moramo voditi računa o dostojanstvu ovih ljudi, kao što sam rekao. To je nešto što kontinuirano moramo imati na umu. Temeljem mog iskustva i procjene ljudi iz mog tima. To je nešto što je daleko učinkovitije i ekonomičnije od bilo kojeg drugog sustava, a e, posebno od sustava cateringa koji trenutačno funkcionira u Grčkoj. Na taj način možemo pružiti potporu i lokalnom tržištu, lokalnom gospodarstvu. Upravo zato u Turskoj jer smo uspostavili projekt e SSN za određeni iznos, a grčki ministar je javno najavio prijelaz E, na sustav e, novčanih sredstava i bonova e, do ožujka. Mi to nećemo odgađati. Zahvaljujem predsjedniče Morais na ljubaznim riječima. Kao što sam rekao, sredstva jesu na raspolaganju. Ta ćemo sredstva iskoristiti e, za organizaciju dodatne smještajne infrastrukture, za prihvat izbjeglica. U kontaktu smo sa grčkim tijelima. Povjerenik gospodin Avramopoulos i naše službe svakodnevno rade na iznalaženju rješenja. To nije lak zadatak. Međutim, dajemo sve od sebe e, kako bismo pronašli najbolje moguće rješenje. Osim toga, želio bih se osvrnuti na još nešto. Mnogi od vas govorili su o premještanju migranata sa Egejskih otoka na kopno. Naravno, nakon brojnih razgovora s nadležnim grčkim tijelima donijeli smo odluku da ćemo organizirati prijevoz barem osjetljivih skupina eh, kako bismo izbjegli pogoršanje situacije. Tu bih želio reći da na grčkom kopnu uspjevamo prevladati probleme. Mnogi od izbjeglica koji su bili u neodgovarajućim izbjegličkim kampovima već su premješteni u smještajne objekte koji su prihvatljivi u hotelima, u Solunu, u blizini Atene i drugdje. Ako uspijemo e, prije ožujka uspostaviti ovaj sustav e, novčanih sredstava i bonova i ako prebacimo više izbjeglica s Egijskih otoka na kopno, mislim da će nam to pomoći da poboljšamo situaciju. Hvala vam puno na vašoj potpori u ovim e, vrlo teškim okolnostima. Hvala lijepa gospodine povjereniče na vašim e, vrlo e, lijepim riječima. A sada u ime vijeća gospodin ministar Ian Borg. Hvala lijepa i zahvaljujem e, časni zastupnici na vašim mišljenjima. E, kao predsjedništvo mi smo svjesni poteškoća i uvjeta s kojima se suočavaju imigranti i izbjeglice u Grčkoj, a i u Srbiji. I mislim da je Europska komisija već spomenula koje e, se mjere poduzimaju koji su, koja su sredstva na našem raspolaganju. Kao predsjedništvo mi činimo što god možemo kako bismo e, pratili ove događaje u ime dostojanstva ovih migranata i izbjeglica. Na kraju svega, oni nisu došli na europski kontinent iz Hira. Oni su ovdje zato što bježe od rata, od progona u svojim zemljama. Međutim, dopustite mi da vas podsjetim da je naša zemlja, kao što su i drugi spomenuli, kao što su ostali zastupnici e, spomenuli, imala, naš, imala takvo iskustvo već e, dvije godine. mi e, možda sami nismo slušali takve rasprave u institucijama, međutim znamo dobro kakva je to situacija. Svakog dana se morate suočavati sa situacijom gdje morate spašavati ljude na moru. A isto tako moramo im pružiti prihvat i moramo ih integrirati u naše društvo. Naš premijer je to jasno rekao danas ujutro. Moramo više raditi u vijeću kako bismo kao prvo osigurali da ono oko čega smo se sporazumjeli bude provedeno. Neki od vas su spomenuli premještanje. Moramo nastaviti e, s time i vidjeti kako one zemlje koje možda ne prihvaćaju svoje kvote moramo vidjeti na koji način one mogu učiniti više. Međutim, moramo i učinkovito kontrolirati naše granice. I moramo, naravno, e, provesti ono oko čega smo se sporazumjeli. Ako smo ponudili određenu platformu, e, Organizirali smo i summit u Lavaleti prije više od godinu dana. I tamo, kada se radi o vanjskim aspektima, i naši evropski kolege, a i afrički kolege su bili tamo. E, uskoro ćemo imati e, isto tako sastanak na visokoj razini kako bismo vidjeli e, koji smo napredak postigli i je li koristimo one, one naše, ona naša ulaganja kako bi promijenili nezakonite aktivnosti na afričkom kontinentu i kako bi se sve pretvorilo u pozitivno djelovanje. Znamo da u šest mjeseci ne možemo pronaći sva rješenja koja su potrebna, međutim nastavit ćemo napredovati kako bismo pokazali da možemo podijeliti odgovornost e, na pravedan način. Kao što sam rekao, mi znamo što znači suočiti se sami s problemom. Zato ćemo raditi e, tijekom predsjedništva i dalje ćemo voditi dijalog sa zemljama kako bismo postigli napredak na boljem dijeljenju odgovornosti. Puno vam hvala, jako sam zadovoljan ovom prvom prilikom e, koju sam imao da podijelim s vama moja mišljenja i nadam se da ćemo i dalje ovako razgovarati u sljedećih nekoliko mjeseci. Hvala lijepa u ime e, vijeća. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Gospodine ministre, na izjavom u ime Europskog vijeća. A sada zatvaram ovu važnu i e,